Bitte nehmen Molim da zauzmete mjesta. E, ponovno e, otvaram sjednicu. E, zapisnik o jučerašnje sjednice je sada na raspolaganju. Imali prigovora. Usvojili smo zapisnik.